L'ordine Dnevni red predviđa izjavu komisije o pravilima PDV-o i o sustavu PDV MOSE na jednom mjestu za digitalne usluge, knjige i novine u Europskoj uniji. U ime komisije dajem riječ povjereniku Ansipu. Izvolite. Mr. President, honorable members of predsjedniče, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Najprije želim izjaviti da je